Dear colleagues, Uvaženi kolege, molim vas da zauzmete svoja mjesta. Moramo započeti. Moramo započeti našu konstituirajuću sjednicu. Please take your seats. Molim vas da zauzmete svoja mjesta. I would like to start. Molim vas da počnemo. Još jednom vas pozivam da zauzmete svoja mjesta, naročito one koji još stoje, otraga. Ok. So, thank you. Hvala vam lijepa. Pozdravljam sve ovdje danas poslijepodne. podne naročito nove zastupnike i nove članove našeg odbora. Ja sam za sada privremena predsjedavajuća dok ne izaberemo predsjednika. Ja ću voditi ovaj sastanak. Proglašavam sastanak otvorenim. Još jednom molim da zauzmete mjesta. Podsjećam zastupnike da je svrha današnjeg sastanka konstituirati predsjedništvo odbora tako što ćemo odabrati predsjednika i do četiri podpredsjednika u skladu sa poslovnikom, odnosno člankom 204. Dakle, kao prvo ćemo izabrati predsjednika. Molim vas, kolege, moramo nastaviti sa radom zato jer nemamo puno vremena na raspolaganju. Za nekoliko minuta počinje konstituirajuća sjednica drugog odbora, dakle molim vas da zauzmete mjesta. In the Dakle, kao prvo ćemo odabrati predsjednika, a nakon toga ćemo imati izbore za potpredsjednike. U skladu sa člankom 200 tim poslovnika moram objaviti da sljedeći zamjenici sudjeluju u glasovanju i oni će zastupati punopravne članove, odnosno redovne članove. U ime EPP-a Carlos Coelho, umjesto gospodina Bekera, gospodin Čarković će glasovati umjesto gospođe Ulmajer i Barrio Teresa umjesto gospodina Ortefera, gospođa Moranu umjesto gospođe Makovej, gospođa Tun, umjesto gospođe Matera, gospođa Vocenberg, umjesto gospođe Macula i nakon toga i gospođa Mussolini umjesto gospođe Ulmare, to je upravo sada promijenjeno. SND. I u ime SID-a gospodin Kirkus za gospođu Fajon, gospođa Pirin i umjesto gospođe Fašekove plenove gospodin Schleng, umjesto gospodina Lopeza Giljara za ECR, gospodin Tomcić umjesto gospodina Kirkova, gospodin Jurek umjesto gospodina Tomaševskog za ALDE, gospodin Rošford umjesto gospođe Grisbeck, gospođa Paga dua umjesto Louis Mešela I zatim opet u OECR-u gospodin Carson umjesto gospođa gospođe Zatim uh, gospođe Filinelli umjesto gospođe Anderson. I još jedna izmjena. I gospodin Pleinarc uh, umjesto gospodina Schrebela. Dakle, evo, to su zamjenici koji će glasovati umjesto redovnih članova. Kada je riječ o kvorumu, vidim eh, da imamo prisutnih više od 15 članova i da je ostvaren potreban kvorum. Dakle, u Libeu nam je od 60 članova potrebno 15 članova kako bismo ostvarili kvorum. Imam još jednu izmjenu u popisu ovdje, umjesto gospođe Kjenge. U glasovanju će sudjelovati gospođa Rojvop Delon. Dobro, dopušteno se sve te zamjene. A sada pozivam nominacije. Dakle, pozivam vas na nominiranje kandidata za izbor predsjednika. Kako to ide? Dakle, nominaciju može predložiti ili klub zastupnika ili najmanje 5% članova odbora, a u našem slučaju to su tri člana odbora. Kandidat mora biti redovan član odbora i također e, mora imati ispunjenu izjavu o financijskim interesima. Dakle, pozivam vas na isticanje nominacija. Da, gospođo Super. U ime kluba SID-a predlažem e, našeg kolegu Kloda Moraesa za predsjednika. Hvala. Dakle, Klod Moraes, naš kolega iz kluba SID-a, ima nominaciju. Ima li još nominacija? Nema. Dakle, predlažem e, sada da pitamo kandidata slaže li se s time da bude nominiran. Prihvaćam, hvala. Dakle, ustanovljujem da i kandidat zadovoljava sve potrebne uvjete, uključujući i izjavu u financijskim interesima i redovni je član ovoga odbora, budući da imamo samo jednu nominaciju, onda ćemo pristupiti biranju aklamacijom. Dakle, pitam vas, slažete li se da to bude aklamacijom? U redu, hvala. Dakle, pristupamo izboru aklamacijom. Congratulations, Mr. Moraes. I declare the candidate elected Čestitam gospodine Moraes, proglašavam vas e, izabranim aklamacijom i molim novoga predsjednika da zauzme moje mjesto. Hvala kolege. First uh, Hvala Kinga i hvala vam uh, kolege na ovoj velikoj časti što ste me izabrali za predsjednika odbora Libe. Prije nego što pristupim izboru potpredsjednika, što ne želim odlagati jer nemamo previše vremena na raspolaganju, ispričavam se, do uh, dosta sam ganut što ste me odabrali za predsjednika imam e, tu čast. Kao što znate, ovaj odbor je jedan od najznačajnijih odbora u ovome sazivu, jer se bavimo pitanjima vrijednosti ovoga doma. Oni prethodni članovi ovoga odbora su se bavili također i nekim od najznačajnijih akata koje usvojio ovaj parlament. Znate da je gospodarstvo važno, ali također mi smo parlament vrijednosti i zbog toga se i bavimo ovaj, vrijednostima na ovome odboru imigracije, pitanja azila, antiterorizam. Znači imamo čitav raspon zakonodavnih akata koje se bavimo i koje razmatramo, tako da je ovo doista velika čast i želim vam zahvaliti na tome. A sada nastavljamo sa izborom potpredsjednika. Dakle, Sukladno članku 204. poslovnika želim najaviti sljedeće zamjenike koji će sudjelovati u glasovanju. Popis je potpuno jednak kao i prije. Želim naglasiti da klubovi zastupnika moraju izvijestiti VD predsjedavatelja o popisu zamjenika koji će sudjelovati u glasovanju prije otvaranja glasovanja. Evo sada pristupamo izboru potpredsjednika. Imamo li popis? Utvrđujem da imamo više od 15 redovnih članova koji su prisutni i zbog toga je ostvaren kvorum, znači jedna četvrtina članova odbora LIBE i sada vas pozivam na isticanje nominacija za prvog potpredsjednika. Hvala gospodine predsjedniče. Pučani predlažu gospođu Kingu Galk na mjesto prve potpredsjednice odbora Libe. Imamo prvu nominaciju za prvog potpredsjednika, to je gospođa Kinga Gal. Nominacija je za drugog potpredsjednika. U ime SID-a želim e, predložiti našu kolegicu Ilijanu Jotovu za drugu potpredsjednicu. U redu. Treći potpredsjednik, nominacije molim, želiti s Argentini. Zeleni žele imenovati Jana Filipa Albrehta za trećeg potpredsjednika. U redu, potvrđujem. Nominacije za četvrtog potpredsjednika. ime europskih pučana mi predlažemo gospođu Barbaru Kudricku kao četvrte potpredsjednice. Dobro, to je bila nominacija za četvrtog potpredsjednika. Sada ću pitati kandidate da li se slažu s time da budu imenovani. Svi daju svoje odobrenje. Da, prihvaćamo. Gospodine Albrecht, gospođa Jotova, svi vi prihvaćate nominacije? Svi ste ispunili svoju financijsku karticu. Možete li molim vas onda zauzeti svoja mjesta? E, ne, zapravo prvo ispričavam se, moramo glasovati. Naravno da se treba odigrati demokratski proces prije nego što zauzmete svoja mjesta. Naravno ja ću biti demokratičan i bit ću pravedan, ne želim ostaviti pogrešan dojam. Dakle, ili ćemo prijeći na glasovanje ili ćemo odaprati aklamacijom, dakle idemo na aklamaciju. Mogu li onda zamoliti potpredsjednike da zauzmu svoja mjesta? Okay, colleagues, um... Želim srdačno pozdraviti naše potpredsjednike. Kolege, imam sada dva pitanja vezano za poslovnik, dakle potvrđenje kalendara sastanaka za ostatak godine. Imamo nacrt popisa sastanaka koji je prosjeđen svima i moram vas pitati ima li kakvih prigovora ovom eh, predloženom kalendaru. Nema prigovora, dakle time je kalendar usvojen. Aha, ne, imamo prvi prigovor eh, koji ćemo imati <laughs> tijekom mojeg predsjedavanja. Judith iz Argentine. Ne, ponosna sam na to. Nije to prigovor, nego želim samo istaknuti da imamo dva sastanka u četvrtak poslije podne koju počinju u 18. i 18.30, jedan 4. rujna, a drugi 6.11. 6. studenog. Dakle, i vi i ja znamo da kasno poslije i sastanci u četvrtak nisu nikad baš pretjerano uspješni. Dakle, pitam se, mislite li da će se doista odigrati ti sastanci? Yeah thank you for um, helping me with my... Hvala, Judith, što si mi pomogla sa mojim prvim vođenjem sastanka. O ovome je razmišljala konferencija predsjednika i to će opet uzeti na razmatranje. Znači, mi smo uzeli u obzir, uzeli smo na znanje ovaj e, prigovor e, i to će se razmatrati na sljedećem sastanku konferencije koji će biti u četvrtak. Ima li još kakvih napomena o rasporedu sastanaka? Budući da ste vi svi bili upoznati s time, ja ću onda to u koordinatorima i podastriti vam ponovno kalendar kada se budemo dogovorili. I druga napomena kolege, prije nego što izgubim vašu pozornost, je sljedeća. Kao što je odlučila opet konferencija predsjednika, odbor Libe će imati saslušanje imenovanja povjerenika e, za vanjske poslove umjesto gospođe Reding i saslušanje povjerenika će se održati u ponedjeljak 14.7. u 19 sati poslijepodne i to će održati e, odbori Libe, Jur i FAM i u skladu s tim e, će se naša sastanak održati 10.7. To je upravo zbog e, neobične zamjene gospođe Reding, dakle moramo imati predloženo zamjenika za nju. I to je postupak za biranje zamjenika gospođe Reding. Ima li pitanja u vezi s time? Dobro, onda sljedeći sastanak ovoga odbora će se održati 14. srpnja. Žele li potpredsjednici ubaciti još jednu točku u podtočku razno? Ja se ispričavam zbog toga što sam e, emotivan, ali želim e, zahvaliti isprva svima koje me već poznaju, starim članovima, a novim članovima želim obećati da ću uvijek pravedno postupati prema svim klubovima. Ovdje imamo značajne predmete kojima ćemo se baviti u sklopu postupka o suodlučivanju u skladu sa ugovorima i to će iziskivati mnogo strpljenja i mnogo napornog rada i dobre volje u odboru i ja sam spreman naporno raditi, činit ću greške, ali uvijek ću paziti da budem pravedan u odboru i zalagati se. I nadam se da ću to dokazati u sljedeće dvije i pol godine ili pet godina ako me budete ponovno izabrali. Evo, hvala vam na vašem povjerenju i radujem se radu s vama.